glasovat ćemo o, e, nakon rasprave. Evo sad zaključujemo s ovom raspravom i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to su masovne grobnice nestalih osoba iz Ashije u Nithi u okupiranom dijelu Cipra. Samo vas želim podsjetiti, podsjetiti da kasnimo, tako da neće biti plavih kartica tijekom ove rasprave. Te ćemo preskočiti i spontano javljanje za riječ također kako bismo na vrijeme stigli na glasanje, a to je zbog iznimnih e, okolnosti vezanih za današnje glasanje. Nadam se da je to u redu i sada predajem riječ gospođi Helen na jednu minutu. Molim vas da znate da ću paziti na vrijeme. Imate jednu riječ, izvolite. Hvala lijepa. Pitane 2001 e, nestalog Ciprana, kako grčkih e, Ciprana, tako i turskih Ciprana, predstavlja otvorenu ranu e, njihovim bližnjima koji nemaju, koji nemaju izvjesnost, ali isto tako predstavlja prepreku u mirovnom procesu na Cipru. Vijeće za nesele osobe pruža neophodan doprinos, oni otkrivaju masovne grobnice te vraćaju identitet e, um- umrlim osobama ta, to vijeće mora imati pristup svim dijelovima Cipra kako bi nastavilo sa svojim radom, te isto tako mu je potrebna e, politička i financijska podrška od strane Europske unije. Stoga ne shvaćam zašto su samo devet država članica u enovu konvenciju e, o borbi protiv e, nestanka osoba potpisali. Države članice bi trebali dati jak signal kada se radi o ovom teškom obliku kršenja ljudskih prava. Hvala vam lijepa. Un minut. Najprej hvala, gospodin Marijas, jedna minuta. Hvala vam. Očita je drama obitelji nestalih osoba na Cipru. I ta nas drama slijedi od najranije dobi. Osobe se vode kao nestale još od 1973. kada su turske snage e, okupirale 37% otoka. Te su osobe bile ubijene od strane turskih snaga i pokopane e, u zajedničke grobnice u područjima koja su proglašena vojnim područjima. Odbor za nestale osobe je e, pokušao pronaći te ostatke i to je i slučaj sela Ajša. No, turske snage su se pokušale riješiti posmrtnih ostataka. Govorimo o desecima osoba koje se vode kao nestale. Osim toga, e, Europski sud za ljudska prava je e, donio brojne presude kojima se želi prisiliti Turska i turske vlasti da provedu istrage i pronađu te ostatke. Gospođa Wikstrom prekida predsjedatelja. Hvala vam u ovoj u grčkoj tragediji Antigona koju je napisao Sofekles 442. godine prije Krista opisuje se priča što se događa između brata i sestre i što sve ona čini kako bi osigurala mir nakon njegove smrti. Danas se slična tragedija odvija na Cipru gdje Majke i očevi, braća i sestre, baš kao i u drami Antigona, čine sve kako bi pokušali pronaći ostatke svojih voljenih. I ta je stvar neriješena još od 1974. Vlasti moraju osigurati da se vojna područja otvore kako bi se mogla ekshumirati masovne grobnice i identificirati posmrtni ostanci, kako bi e, obitelji napokon mogle e, pokopati svoje najmilije. Hvala vam. A sada gospodin Korao. Hvala vam. Osobe, gotovo 2000 osoba koje se vode kao nestale na Cipru iz 1974. imaju potpuno pravo doznati što se dogodilo njihovim najmilijima. Između ostalog i zbog toga što su većina tih osobe starije osobe i riskiraju da će umreti, a da prije toga ne doznaju istinu. Moramo staviti napokon točku na kraju ove priče, staviti kamen na tu priču i napokon nastaviti sa postupkom pomirenja otoka Cipra. Odbor za nestale osobe radi odličan posao, no potrebna mu je potpuna suradnja od strane vlasti. Europska unija zasigurno pomaže, financira odbor, no tu nedostaje ono što mora Turska učiniti, a Turska isto tako prima predpristupnu pomoć od strane Europske unije. Tako da se ponovno vraćamo na financije. Moramo izvršiti e, pritisak na tursku vladu kako bi pomogla da se napokon riješi ovaj problem. Hvala vam sada gospodin Hadži Georgiju na jednu i pol minutu. Uvaženi kolega. Već 30-40 godina deseci ciparskih Grka pokušavaju pronaći posmrtne ostatke iz ove ciparske osoba koje su nestale u ovoj ciparskoj tragediji. Mislim da to pokazuje što može učiniti čovjek. Što možemo učiniti? Možemo otkriti što se dogodilo u povijesti. Ono što se događa je da se ponekad događaju ovakvi sramotni slučajevi, poput e, premještanja posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica, a sve to kako bi se prikrila ubojstva. Zato pozivam Tursku da napokon prekine s ovakvim gnjusnim postupcima. Pozivam Tursku da e, kaže gdje se nalaze masovne grobnice, da otvori svoje arhive, kako bi istražno povjerenstvo moglo krenuti u pravu istragu. Osim toga pozivam i vijeće da poveća financijska sredstva za odbor za nestale osobe kako bi i oni mogli svoj posao odraditi što prije. Ovo je borba kako bi se pronašli posmrtni ostanci svih osoba koja su nastradale u ovoj tragediji i Grka eh, i Turaka. I ovime izražavam svoju solidarnost sa svim građanima koji nastoje to postići. Eh, sada gospodin Weizenhofer. Ono što se događa nakon smrti jedne osobe, njegovi ostaci, eh, uobičajeno je dakle da se najbliži s poštovanjem e, ponašaju prema tim ostacima. E, to poznavamo već iz Antigone, znamo isto tako da je pravo najbližih da znaju gdje je posljednje mjesto članova njihove obitelji, imaju pravo isto tako znati kako su te osobe umele, O ovome se radi u ovoj rezoluciji imamo vrlo pravdanu sumnju da se krše ta temeljna prava, a to nije prihvatljivo. Zbog toga je potrebna ova rezolucija. Samo tako se može provesti e, pomirenje bez kojeg neće biti budućnosti. E, za taj posao bi isto tako trebalo vidjeti rečenica iz Antigone. Stvoreni smo da bismo voljeli, a ne mrzili. un Hvala vam, a sada gospođa Teoharus na minutu. Hvala vam, predsjedavajući. Gospodine povjereniče. 1974. Turske su sile okupirale dio Cipara i počinile zločine protiv čovječnosti, protiv nedužnih i nenaoružanih civila, koji se još uvijek vode kao nestali. I to je sve opet izašlo na svjetlo dana zbog slučajeva, zbog slučaja mjesta Ornici gdje su se pojavile, gdje su se otkrile masovne grobnice. Turska, turska vojska je očito premjestila posmrtne ostatke ubijenih osoba iz sela Ajša na jednu drugu lokaciju. Zbog toga je i pronađeno jako malo posmrtnih ostataka. Posmrtni ostaci su premješteni kako se nikada ne bi doznalo što se zapravo dogodilo i zato Europski parlament mora pozvati Europsku uniju to jest Tursku, ispričavam se, da prekine sa ovakvim postupcima. Pozivamo ih da otvore arhive, te da otvore vojne zone kako bi se omogućila istraga i vraćanje posmrtnih ostataka obiteljima. Hvala vam sada gospodin Kristoforu na jednu minutu. E, gospodine predsjedavajući, prije 40 godina to jest već 40 godina Turska krši sve međunarodne propise o ljudskim pravima i okupira našu zemlju. No, najgore u ovoj ciparskoj drami je drama nestalih osoba. Već 40 godina se e, velik broj osoba na Cipru vodi kao nestalo. I to pokazuje da je Turska okrutna da ne želi otvoriti arhive, da se napokon dozna što se dogodilo s tim osobama. Postoje brojne masovne grobnice, ali se te grobnice nalaze u područjima koja su kategorizirana kao vojna područja. A ono najodvratnije je da premještaju posmrtne ostatke s jedne lokacije na drugu. Turska time pokazuje potpuno nepoštovanje prema poginulim osobama. S druge strane, Turska želi postati članica Europske unije. Ona prima predpristupnu pomoć od Europske unije. Ja mislim da bi Turskoj na Tursku trebali primijeniti e, sankcije. Hvala. Sada gospodin Papadakis na jednu minutu. Gospodine predsjedniče. Ono što se ovdje događa je prava drama i to prava drama za cijelokupno čovečanstvo. Zato što je prošlo već 40 godina od turske okupacije. A sada Turci premještaju posmrtne ostatke kako bi uništili dokaze kojima bi se ipak omogućilo pronalaženje tih osoba. razmislite samo o tome kako se osjećaju obitelji nestalih osoba. Razmislite da mogu pokopati samo jedan komad prsta ili noge svojih najmilijih i Europa to ne smije zanemariti. Zato pozivamo Tursku da e, počne potpuno surađivati kako bi se te osobe pronašle. Ovdje nema mjesta za političke igre. Najsvetije u Europi je poštivanje mrtvih. I Europa ne može okrenuti e, glavu na drugu stranu samo zbog političkih interesa. Gospodin Tanok. Gospodine predsjedniče, 2011. sam potpisao uspješnu deklaraciju o e, radu odbora za nestale osobe na Cikru. Danas ova rezolucija želi učiniti korak naprijed i potaknuti Tursku da da informacije o masovnim grobnicama u Ajši. E, 106 osoba je ubijeno za vrijeme 1974. godine kada je Turska izvršila okupaciju Cipra. Neke od njih su premještene kako bi se sakrili dokazi. Prema brojnim presudama Europskih suda za ljudskih prava Turska je okupatorska sila na dijelu Cipra i ona mora poštovati rad odbora za nestale osobe pomoći e, pronaći ostatke kako bi se definirao uzrok smrti i treba se pomoći obiteljima koji već 41 godinu čekaju istinu o svojim najmilijima osim toga turska mora otvoriti pristup vojnim područjima na sjeveru otoka te pomoći u pronalasku masovnih grobnica hvala anderson na jednu minutu hvala vam Postoje brojne sličnosti između Cipra i Irske. I jedno i drugo su otočne države koje pate od nasljeđa podjele, strane okupacije i sukoba. Stoga istina i pomirenje su važni za Ciprus baš kao i za Irsku. Europski sud za ljudska prava u svojoj presudi koja se odnosi na nestale osobe na Cipru tvrdi da turske vlasti nisu provele učinkovitu istrangu te da krši članak 2 konvencije. Vrlo slično, britanska vlada i dalje krši članak 2 kad je riječ o državnim ubijanjima na sjeveru Irske, poput sudjelovanja u ubijanju 39-godišnjeg odvjetnika Pet Finukana, čije e, 26. obljetnicu ubojstva obilježavamo danas. Da bi se pomirenje dogodilo na Cipru, Turska mora otkriti istinu o nestalim osobama, a što se tiče dodatnih e, zločina premještanja posmrtnih e, e, ostataka, to moraju istražiti turske vlasti. Gospodin Kastaldo na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Mnoga se tijela mogu pokopati u masovnu grobnicu, no koliko ta grobnica mora biti duboka da bi se pokopala povijest strašnog sukoba koji još dan danas nije završen. Ta grobnica mora biti preduboka. preduboka. Za sve žrtve iz Aše, za svih 2000 osoba koje su nestale u sukobu, toliko još obitelji koje još traži istinu. Tu tugu možda možemo ublažiti našim odgovorom koji kasni i e, možda može biti ublažena time što će obiteljima napokon biti vraćeni posmrtni ostaci njihovih najmilijih. Tražim da Turska poštuje presudu, sve presude Europskog suda za ljudskih prava. Od države kandidatkinje se mora očekivati maksimalna suradnja i maksimalna predanost, a ne odugovlačenje i šutnja. Nikada nije prekasno za ispraviti grešku. Hvala, a sada gospodin Ferran na jednu minutu. Pa Domnul Ferran, un minut. Gospodin Ferran, jedna minuta imate. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ove dramatične slučajevi masovnih e, grobnica predstavljaju e, skriveno lice e, koji, koji se u proteklih 40 godina odvijaju. E, zemlja je okupirana, ali Turska nije za to kriva. Gospodin Verhofstadt, prvi belgijski ministar u to vrijeme, krajem 2005. godine, je sa gospodinom Erdoganom slavio eh, Tursku eh, u smislu njenog eh, integracije u Europsku uniju. Radi se sada o tome da trebamo završiti s time da govorimo o pristupanju Turske u Europsku uniju. Hvala vam. Hvala vam, a sada gospodin Bolčak na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja želim naglasiti da prema Europskom sudu za ljudska prava Turska je prekršila prava obitelji koje su izgubile svoje najmilije. Osim toga, Turska nije niti platila odštetu što je naložio, Europski sud za ljudska prava. To je e, skandalozno. Zato što je zemlja potpisala Europsku konvenciju o ljudskim pravima, te a s druge strane ne priznaje Cipar, odbija isplatiti naknadu štete žrtvama. Mislim da Europska unija šalje dovoljno novaca Turskoj i Turska i zapravo bi Europska unija mogla direktno platiti e, žrtvama novac ako e, Turska to neće. Hvala vam, a sada gospodin Jakjević. Hvala vam predsjedniče. Uvaženi zastupnici, sukob između ciparskih Grka i ciparskih e, Turaka ima jako dugačku povijest. 2000 osoba se vodi kao nestale. Odbor za nestale osobe pokušava shvatiti e, koja je bila sudbina tih osoba. Skoro stotinu osoba je ubijeno 1974. od strane turske vojske. Međunarodni sud je priznao, je utvrdio da je, suda, da je Turska odgovorna, no Turska odbija surađivati i ne dopušta pristup mjestima gdje bi mogli biti e, sakriveni posmrtni ostaci žrtava. E, pozivamo sve one koji mogu pomoći Cipranima da se riješi ovaj dramatični sukob. Obitelji žrtava su još uvijek živi, žive i e, žele e, sahraniti svoje najdraže. Obje strane, a, govornica je prekinuta, gospodin Krisogonos na jednu minutu. Invazija Turske na otok Cipar 1974. i e, okupacija gotovo 40% otoka predstavljaju očita kršenja međunarodnog prava. I u više navrata je Turska osuđena od strane Europskog suda za ljudska prava ta su kršenja prava pratila, pratili strašni zločini protiv e, ratni zločini kao e, smaknuće više od tisuću e, cipranina koji se vode kao nestali već 40 godina. Ti zločini ne samo da nisu kažnjeni, već su već ih Turska nastoji i pokriti, sakriti. Jedan primjer smo e, i vidjeli, to je slučaj mjesta Aša u kojem su turske, u kojem je turska vojska ekshumirala ostatke i premjestila ih na drugo mjesto. E, govornik je prekinut, a sada gospodin Karver na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Najveća osobna trauma je neznati sudbinu svojih najmilijih. Odbor za nestale e, e, osobe koji je osnovan prije 34 godine je do sada pronašao oko 500, 568 žrtava iz jednog i drugog naroda. Kako bi se pomoglo prijateljima, obiteljima, e, 1433 e, osobe koje se vode nestale, ja predlažem da je doista došao e, trenutak za jedan novi pristup u ovoj temi. Cipar mora e, slijediti svijetli primjer Južnoafričke republike i apartheida te raditi na pomirenju. Toliko je e, žrtava nestalo i njihovi ostanci moraju biti pronaći. Moramo nastaviti i istragu kroz uobičajene diplomatske kanale. Govornik je prekinut, gospodin Funtulis na jednu minutu. Uvaženi kolege, za ovo su za neke su ovo samo grčka slova na papiru, no ova imena su imena očeva, nečaka, sinova. E, većina njih dolazi iz Ašije. Oni su se jednostavno našli usred uragana za vrijeme turske invazije. Brojne su e, osobe hladnokrvno smaknute. A 84 osobe iz tog sela su nestale zauvijek. Vidimo da e, ovakvi događaji prolaze bez kazne, bar za sada. Turski ne poštuju niti mrtve. Premjestili su posmrtne ostatke stanovnika Ašija i odveli ih u e, bunare kako ih se nikada ne bi pronašlo. Gospodin je predsjednik je preknuo. A sada e, riječ ima povjerenik Štiljanidis i molim vas da e, sjednete i da ne razgovarate kako bismo čuli povjerenika. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Visoka predstavnica, potpredsjednica komisije gospođa Mogherini me je zamolila da vam prenesem sljedeću poruku u njeno ime. Europska komisija je svjesna humane dimenzije vezanih uz posljedice tragičnih događaja iz 1963. E, 64. i 74. kada se radi o stanovništvu na čitavom Ciparskom otoku. Posebice ona pitanja koje se tiču nestalih osoba sprečavaju mnoge Ciprane iz obje zajednice da žive u sadašnjosti i da napuste svoju prošlost. Za obitelji Stoga je od odlučujuće važnosti odrediti koja je sudbena bila njihovih najbližih osoba. Iz tog razloga Europska komisija u potpunosti je opredjeljena podržati rad odbora Ujedinjenog naroda uspostavljenog za nestale osobe na Cipru pod skraćenicom CMP. Humanitarni mandat tog odbora pruža pomoć osobama iz obitelji nestalih osoba. Pokazalo se da je to e, dobra mjera za izgradnju povjerenja između obih zajednica na Cipru i da stoga snažno doprinosi pomirenju na otoku Cipru. Europska unija trenutno predstavlja glavni izvor financiranja za taj odbor sa sveukupnim doprinosom od 2006. godine u iznosu od 14,7 milijuna eura pod e, nadzorom moje kolegice Korine Kreću. Europska unija je opredjeljena tome da će nastaviti podržati rad odbora CMP za nestale osobe na Cipru i pružat će dodatnih 2,5 milijuna eura u ovoj godini 2015. Također bi htjeli zahvaliti Europskom parlamentu koji je u proteklih nekoliko godina ustupio dodatno financiranje za odbor za nestale osobe na Cipru i u tom smislu bih htio osobno odati počast bivšim zastupnicima gospodinu Dimitriju, gospodinu Kasulidesu, Klantu i gospodinu Posudilu kao i trenutnim zastupnicima Beke, Teoharus, Enhari eh, Georgiju. Europska komisija se slaže da bi trebalo više toga poduzeti to se očekuje od svih eh, relevantnih dionika kako bi se ustvrdila kakva je bila sudbina svih nestalih osoba, a istodobno se otežava rad na terenu eh, budući da sada imamo rijetke izvore informacija i isto tako se smanjuje pristup potencijalnim eh, nalazištima masovnih grobnica. Zbog toga je bitno da odbor za nestale osobe ima potpun pristup svim relevantnim arhivama i naravno isto tako i vojnim područjima. Europska unija redovito poziva Tursku da postupa u skladu s tim. Uvaženi zastupnici, pitanje nesnih osoba je humanitarno pitanje. To pitanje poput i mnogih drugih ukazuje na potrebu za pravednom, e, sveobuhvatnom, e, dugoročnom pomirenju e, između obih zajednica na Cipru. Europska unija je pružila snažnu podršku razgovorima između obje zajednice pod Pogriteljskom Ujedinjenog naroda jasno smo rekli da smo spremni podržati napore e, gospodina Espena Barde, posebnog izaslanika Ujedinih naroda. vrijeme je da nađemo odgovarajuće rješenje i da pružimo podršku obim zajednicama. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine Pomeniče. Zaprimio sam sedam nacrta za rezolucijom. Ovime je završena rasprava i sada ćemo odmah ovome glasovati. Înainte de a trece la votare, am o solicitare din Prije nego što Prijeđemo na glasovanje. Zaprimio sam zahtjev gospođe Forence iz kluba zastupnika GUE. Gospođa Forence, imate riječ, izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavatelju. Jučer smo u ovom domu čuli da su 300 osoba poginuli pred Lampeduzom.